vam dobro jutro, dakle roaming u Europskoj uniji. Ja e, ispričavam što govorim engleski, no kao što znate, materijal za predsjednika je na engleskom, tako da ću se držati engleskog. Kako bi svi koji se ovdje nalaze mogli razumjeti. Dakle, želim vam svima dobrodošlicu na odbor ITRE. Kao što znate imamo prijevod punu jezičnu kombinaciju i video streaming, dakle, bit će puno ljudi koji će nas poslušati preko interneta. U svakom slučaju to je jako dobro, dakle, da imamo mogućnost u nekim područjima baviti se ovako dugoročnim pitanjima. Kao što znate, dakle, prva pritužba koju sam ja zaprimio bila je 2006. sa vrijeme austrijskog predsjedanja. Dakle, 2006. napravili smo puno toga 2007. imali smo prvu direktivu o roamingu, ja sam bio izvjestitelj za Europski parlament i sada sam jako ponosan što mogu predsjedati ovim sastankom danas jer e, istina je da još uvijek nismo u jedinstvenom digitalnom tržištu, dakle sad trebamo vidjeti kakvi sljedeći koraci mogu i trebaju biti. Sada smo na godinu dana od potpisivanja dokumenta o roamingu, to je bio pravi korak u pravom smjeru Sada imamo sljedeće korake u drugim državama članicama koje bi mogli pratiti ovaj smjer. Povjerenica Gabriel također nam je obećala da će i ona učiniti sljedeći korak. Dakle, ovo je poput pravog maratona koji treba istrčati, ali svjesni smo koji je cilj i to je jako važno, to ima velikog utjecaja na potrošače. Dakle, sljedeći korak je dodatno poticanje integracije u tržištu telekoma, to je od ključnog značaja. Odbor ITRE je bio nadležni odbor za ovu uredbu o roamingu od samog početka. Sada smo došli do roaming 5. Uskoro ćemo imati roaming 6, nadam se, tako da smo uveli ovaj instrument kao jako važan instrument u tržištu telekoma dakle roaming kao kod kuće, roaming like at home, i trebamo vidjeti kako se nositi sa pitanjem e, globalnog roaminga, jer i dalje u Europskoj uniji, dakle, u prosjeku smo došli do 2,5 eura po gigabajtu, maksimalnih 7 eura, ali ako izađete iz Europske unije, a evo prije, nedavno sam bio u Kini, tamo je 19,5 tisuća eura, a ovdje dva i pol. Dakle, mislim da <laughs> moramo djelovati. Tako želim zahvaliti članovima ITRE-a koji su radili na u roaminga, kao što su kolege Pilar, Petra Angelika i kolega Valean. Imamo na raspolaganju pol sata. Vidjet ćemo da li nam je potrebno svoje vrijeme. Stručnjaci imaju po 15 minuta. Dakle, vidjet ćete štopericu koja vam uvijek u Europskom parlamentu pruža mogućnost da vidite koliko vam je vremena ostalo ili proteklo. Nakon uvodnog govora komisije ja ću vam reći kojim ćemo redoslijedom ići. Prvi govornik na ovom prvom dijelu Dakle, opći utjecaj e, roaminga kao kod kuće. Imat ćemo tri govornika. I sada molim Jeremija Gottfraja, budućeg e, načelnika breka za 2019. da nam predstavi iskustvo, stečeno iskustvo o e, roamingu kao kod kuće iz regulatorne perspektive i zadnje podatke. Dakle, maksimalno imate na raspolaganju 20 minuta. Znamo da odbor ITRE doista podržava BEREK, barem što se tiče harmonizacije s jedne strane, a imamo i međusobno priznanje s druge. Dakle, to je nešto što će biti u vašim rukama, vama to povjeravamo i Berek se bori za ostvarenje ciljeva i ostvarenje jedinstvenog digitalnog tržišta. Dakle, izvolite, imate riječ. Najprej hvala predsjedniče i dopustite isto tako da zahvalim odboru na podršci koju pruža Bereku. Doista imamo dojam da svi stručnjaci e, surađuju kako bi uspostavili harmoniziranu harmonizirana pravila za e, Telekom. Dakle, ovo je sve jako pozitivno. Ako dopustite, osvrnuo bi se na tri teme. Dakle, želim podsjetiti odbor na ulogu Bereka kako bismo imali harmoniziranu e, harmonizirana pravila o roamingu, rećem par riječi o pravilima i o budućnosti. Dakle, podsjetnik. Berek je proizveo dva niza smjernica o prodaji, maloprodaji roaminga i veleprodaji roaminga te smjernice su bile instrumenti za e, dakle operatere što se malo prodaje tiče napravili smo dakle dokumente o e, policiji pravilnog e, pravednog korištenja i smjernice o uspostavi stabilnih pravila sa domaćim sa domaćim državama također smo napravili i izvješća kvantificirana o onome što se dešava e, u roamingu u Europskoj uniji i kvalitativni dakle e, kvalitativna izvješća imamo isto tako i provedbene akte e, dakle o koji izrađuje komisija o veleprodaji i o maksimalnim prekomjernim tarifama i to ostavljamo, pravimo indeks o tome svemu. A sada da napravimo sažetak o roamingu kao kod kuće kada ga mi doživljamo. Dakle, neupitno je da je to bio veliki uspjeh za korisnike, krajnje korisnike i o tome ću iznijeti neke podatke. Dakle, u biti svaki potrošač e, u Europskoj ekonomskoj zajednici ima e, usluge roaminga koje su omogućene i većina roaminga koji sada vidimo tiče se tarifa e, koje, i više od 90% tih tarifa su iz roaminga kao kod kuće. Dakle, vidimo veliko povećanje pod, podatkovno i otkako je roaming e, uveden. Što se tiče operatera, možda je malo teže doći do jasnih zaključaka e, nakon samo godinu dana. U svakom slučaju vidimo operatere i veliki broj e, operatera koji nude neke tarife koje ne obuhvaćaju, ne uključuju roaming, a neki su čak uklonili roaming sa svojih svoje ponude. Neki operateri traže e, izuzeća, a isto smo, vidjeli povećanje veleprodajnih e, tarifa. Sve to naravno pod e, gornjom gornjim pragom, a neke su i niže od praga. Što se tiče politike pravedne uporabe, vidimo da tri četvrtine operatera u Europi primjenjuju tu politiku pravne uporabe bilo na sve svoje planove ili neke od njih. Dakle, to je polovina od te tri četvrtine planova. A neki koriste i druge odredbe iz uredbe roaming kao kod kuće kako bi se uspostavile stabilne veze sa matičnim državama i tako dalje. Dakle, nemamo baš na raspolaganju sve podatke o broju krajnjih korisnika koji koriste ovu uslugu. Što se tiče potrošnje podataka, dakle u cijeloj Europskoj ekonomskoj zajednici imali smo petocifreno poveća, petrostruko povećanje broja korisnika da li je to zbog e, roaminga kao kod kuće ili jednostavno zato što i onako se više koriste podatkovne e, podaci, to ne znamo, ali e, gledali smo koliki je broj pretplatnika mjesečno, novih pretplatnika i rast po državama i prošle godine samo je poraslo unutar država korištenje podataka pet puta, a roaming četiri puta. Dakle, vidimo da, je, e, da, da su izmjene u korištenju roaminga bili od presudnog značaja i nacionalno e, povećanje korištenja podataka unutar mačnih država je bilo manji imalo je manji utjecaj na to sve. Dakle, ovo je doista veliki pokazatelj da je, to, e, da je roaming kao kod kuće bio od presudnog značaja. postoje velike varijacije u korištenju roaminga od zemlje do zemlje, između potrošača iz jedne zemlje i od, zemlje do zemlje. If we move on from... pređemo sa podataka na utjecaj koji je Rominga od imao na mintažu eh, i na poruke. Evo vidimo da je broj poruka skoro dvostručen, kao i broj primljenih eh, poziva i broj poziva eh, koji se, dakle to je za dva i pol puta povećano. Naravno nije porast jednak kao korištenje podatkovne mreže, i možemo prirodno zaključiti da je Romin kao kod kuće bio od presnog značaja utjecaja u to sve. Predsjedavajući je u uvodu rekao da je e, Romin kao kuće bio jako uspješan u Europi, a izvan, e, izvan Europe su e, tarife jako visoke, iako su prepolovljene, ali višestruko su skuplje od onoga što imamo u Europskoj uniji isto vrijedi i za prekoračenje, e, dakle kada se prekorači pretplata. I radimo na tome dakle da se e, prekine s takvom praksom, ali o tome treba razgovarati na međunarodnoj zajednici, no u svakom slučaju bilo bi jako korisno kada bi se na svjetskoj razini e, rješavala ta pitanja. A sada što se tiče tarifa u veleprodaji. Vidimo na ljevoj strani slajda e, telefonske pozive i SMS-ove na desnoj strani. E, tamno plavi stupac je najniža e, prodajna stopa koju smo vidjeli u koji se tiču podatkovnih mreža koje smo prikupili preko NRA, a svjetlo plava, e, plavi stupac predstavlja prosjek. Ljubičastom bojom e, su procjene e, troškova koje je izradila komisija i to se temelji na dosta ograničenim izvorima podataka, dakle nove procjene troškova sada, komisija radi na novim procjenama troškova. Ovdje imamo situaciju da se o stopama pojedinačno pregovara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 Dakle, tu je dosta na određivanje cijena, dakle, dosta je raznovrsna situacija među operaterima za plaćanje pristupa. And Ovdje se pokazuje, dakle, cijena, prosječna cijena megabajta po zemljama. Moram reći da ima jedna mala greška tu. Pet cenata je kvota za 2016. a ne za 2017. I ovdje se vidi da imamo veliku razliku u veleprodajnim cijenama koje su ispregovarale različite države članice i važno je primijeniti da sve ove e, veleprodajne tarife su ipak ispod praga. A sada par informacija o izuzećima. Dakle, pola e, zemalja iz i ekonomskog područja nema nikakvih e, izuzeća, a kod drugih postoji čitav niz zahtjeva koji je podijeljen na mobilne operatere, MVNO i e, posrednike. Dakle, nije iznenađenje što su MVNO-i i preprodavači, oni koji su tražili najveći broj izuzeća iz dva razloga. Dakle, oni imaju manje mogućnosti da e, pregovaraju, a isto tako e, cijena i isto tako moraju ostvariti neku dobit. No, tu se radi o dosta malim operaterima, no možemo reći da ima i da određeni MVN-ovi koji žele e, izuzeća e, to ne rade iz razloga tržišnog natjecanja jer inače ne bi se, ne bi se mogli kvalitetno tržišno natjecati. I konačni komentar eh, o MNO-ima i MVNO-ima. MVNO-i imaju manje prihode, ostvaruju manje prihode po korisniku, ali isto tako ima i manjih, eh, manjih dobiti i na podatkovnoj mreži i telefonskim korisnicima. Dakle, ako uspijemo zasebno napraviti, dobiti podatke, mi, mi bismo imali i vi biste imali e, bolje informacije o utjecaju koje nova pravila mogu imati na MV nove. Zaključno ću reći što će Berek dalje nastaviti. Dakle, mi ćemo nastaviti s nadzornim aktivnostima i počet ćemo analizirati podatke MNO-a i MVNO-a e, zasebno, kao što sam to upravo rekao. Zatim, blisko surađujemo sa Europskom komisijom o revidiranom troškovnom modelu i vidjet ćemo dakle kako utječe e, uredba i naravno ponovno ćemo staviti sredinom e, sljedeće godine e, na Europskoj komisiji sve te podatke na raspolaganje. Evo, ja nisam iskoristio svih 20 minuta, nadam se da je to u redu. Dakle, svakom hvala vam na Vaša pozornost i sa zadovoljstvom ću odgovoriti na sva eventualna pitanja. Hvala lijepa. Prije svega e, puno hvala i mislim da je jako dobro znati kako su te tarife transparentne i e, kakva je situacija na europskoj razini. jer e, sinkronizacija je također E, važna. E, I e, BERIC je baš kao i Aza za tržište električnom energijom. Mislimo da bi bilo jako važno da se u budućnosti puno više surađuje na tom planu i moramo vidjeti kako se ta suradnja može popraviti. U Romingu smo imali i jako puno e, pregovora i kolega Kompula Natri se sigurno sjeća kako smo do četiri ujutro pregovarali. A maksimalne cijene su i dalje jako velike ako su one na veliko E, puno veće. Ne znam kakva je situacija sa maloprodajnima i zato me zanima kako nam Berik može tu izraziti neko e, stajalište. Prije svega e, sada ćemo dati mogućnost da zastupnik postavi pitanje. Najprije mi Mija Petra Kumpula Natri. Hvala lijepa. Oproste, nisam došla na sami početak vašeg izlaganja. Ali u svakom slučaju ovo je pitanje koje vrlo pomno pratim. Hvala svima koji su došli danas e, na ovaj sastanak. Ja bih odmah mogla komentirati da bi bilo dobro da kada radite analize za parlament koristite istovrsne podatke kao što mi koristimo. Mi smo radili za Parlamentu e, gigabajtima E, i eurima, a sada ovdje vidimo megabajte e, jer e, inače ništa ne razumijemo. Mi želimo gigabajte i želimo da ljudi mogu koristiti podatke jako puno. Dakle, da ne koriste ih ovisno o tome zbog toga koliko one to koštaju ili ne koštaju, nego koliko im je potrebno. Pa ne znam ovo sa megabajtima, ništa ne razumijem, a, jer ne mogu koristiti e, Whatsapp, telefoneti putem Whatsappa, ne mogu gledati filmovi i ne bih mogla pratiti što se sada događa na odboru ITRE. To mi je konkretan primjer ako bi se morala oslanjati na megabajte i na 3G. Dakle, to je konkretan primjer. A drugo je još jedna stvar, nije bilo moguće evropljanima mm, lako koristiti to prilikom putovanja. Mi smo htjeli bolje povezati evropljene. Isto tako, e, korištenje podataka, mobilnih podataka su dobri jer nije baš zgodno biti prikovan za uredski stol. Ali postoji puno drugih stvari, recimo e-zdravlje i druge stvari koje se poduzimaju u Europskoj uniji. Druga stvar vezana je za ulaganja i e, kako su se ona odrazila nakon ove odluke. Neke zemlje i neki operateri koji su bili jako kritični zbog niskih maloprodajnih cijena počeli su više ulagati jer je to pomalo pomirijenilo samu transparentnost i način rada. Ali kako to da u nekim zemljama možete dobiti neograničeno korištenje podataka, dok u drugim državama to uopće nije moguće e, po cijeni od 30 eura. Dakle, e, mislim da bi bilo zanimljivo znati što možete kupiti za 30 eura. ali studije pokazuju e, koliko, e, e, koliko se može kupiti gigabajta za 30 eura. O velikom broju država, Hrvatska, Finska, Bugarska i tako dalje, Danska, možete kupiti i neograničen broj podataka, ali Grčka, Mađarska, Cipar ili Portugal, to su zemlje gdje za 30 eura možete jako malo tih gigabajta kupiti, baš niti kao u Njemačkoj. Mi zato to radimo za potrošače, za to da bi naši građani mogli putovati, ali u konačnici želimo da vidjeti da li svi građani mogu imati pristup dobrim mobilnim uslugama za korištenje podataka. Ja e, E, znam da su predstavnici e, tvrtki koje prodaju na veliko ipak e, nevoljko smanjili cijene. Međutim, te argumenti nisu uvijek Argumenti koji smo mogli pratiti. Hvala, ja imam dvije dva pitanja i naravno svi političari e, e, se zalažu za roaming, to je s političke strane jako dobro. Moje pitanje nije vezano za veleprodajne cijene, već me zanima jeste li napravili studije e, za ne roaming. Dakle, jesu li operateri ovo što je vezano za roaming kompenzirali povišanjem cijena za domaće usluge. A druga je, li profitabilnost e, operatera se povećala. Jesu li se profiti povećali, je se dobit povećala ili smanjila? E, da li i što o tome znate? Da li možda ima velika korist s jedne strane, ali da ima i nekih skrivenih e, sivih zona i jesu li tvrtke informatičke tehnologije možda sada krenule manje ulagati? Hvala. Hvala lijepa. Moje pitanje e, e, će biti u skladu s onim što je rekla gospođa Kumpula Natri. Ja sam iz Češke e, ako ima problema mogu govoriti e, mogu govoriti francuski, e, ruski ne. Hvala. Dakle, kolegica Kumpola Natri spomenula je da je u velikom broju zemalja teško pristupiti podacima. Češka je jedna od tih zemalja. U Češkoj imamo tri operatera, Prema tome, situacija na tržištu je vrlo jasna. Te su se tri kompanije međusobno podijelile tržište, iako e, one tvrde da tamo nema nikakvog kartela, međutim to je očito. Što se tiče podataka, oni su minimalni. Što god je e, preko e, pretplate morate platiti i to dosta. Kao Čeh moram također naglasiti da prije više od 10 godina moj e, prethodnik Miroslav Ransdorf je zagovarao roaming, a tada su ga švicarske vlasti progonile i on je to platio svojim životom. On je prvi koji je to spomenuo u ime mojeg e, političkog kluba. Ako imate češki e, telefon, odnosno češku pretplatu, onda ste u roamingu, onda vam e, češki operateri to naplaćuju određenu, određenu tarifu za to i što je protivno zapravo direktivi. A naši odvjetnici tvrde da je to sasvim u redu. E, pitam se što e, Europska komisija može na to reći, tako što bi se moglo početi događati u drugim zemljama. Naime, ta dodatna tarifa može se početi primjenjivati ako ste u inozemstvu dulje od određenog broja dana a ne mislim u Švicarskoj gdje je cijena roaminga apsurdno visoka, već e, svugdje drugdje u Europskoj uniji. Molim e, dakle da odgovorite i to vas pitam ime vaš, mojih birača. Oni žele konkretne odgovore, a ne neke direktive. Hvala Hvala. Za početak E, čestitat ću gospodinu Gotreju i zaželit ću mu puno sreće na e, novom radnom mjestu. Znam da je to e, vrlo, vrlo složeno. Morate, dakle, ukrotiti sve te neovisne operatere u cijeloj Europi. Zaista vam želim da sve to dobro, dobro funkcionira i želim vam puno sreće u radu. Razdoblje koje imamo za analizu onoga što se dogodio je prekratak. Iako smo vidjeli e, pozitivne momente, e, kad god nešto regulirate, uvijek se možete pitati hoće li rezultati biti dobri, a samo će vrijeme pokazati kakve su stvari stvarno. Dva pitanja. Paul Rubih je spomenuo sastanak koji traje do 4 ujutro i ja ga se dobro sjećam. Tada smo bili podijeljeni. Za neke zemlje ograničenja koja smo postavili bile su previsoka, dok su u drugim zemljama e, te granice bile e, puno preniske. Pokušavali smo naći zlatnu sredinu. Probali smo barem dva sata pokušavajući naći e, optimalne, maksimalne vrijednosti. A sada moje pitanje, na temelju vašeg iskustva i na temelju statističkih podataka, postoji li nekakva optimalna maksimalna granica? Je li taj e, pritisak nešto što na kraju može imati negativni utjecaj na tržište? I drugo pitanje to su do vrlo odlučujuće intervencije i zapravo se pitam nismo li sada došli u fazu kada bismo tržište trebali prepustiti samom sebi ako bi se samo regulirao jer kao što je kolega rekao e, tržišta su često složena i ne bismo li mi njih trebali prepustiti njima treba prepustiti da rade sami. Je li zaista nužno da Europska unija intervenira? To nije nužno uvijek od pomoći. Tereza Griffin, izvolite. Hvala lijepa. Pa žao mi je što kasnim, ali se jako puno toga donađa u parlamentu. E, i ne znam što druga Tereza sada radi, ali bilo bi zanimljivo shvatiti. Ja sam inače mama i kada je moja kći po prvi puta otišla sa 17 godina sama na e, ljetovanje, bila je s prijateljicama i, ja sam e, joj rekla ajde pošalji mi poruku kako E, bih znala da je sve dobro. Kad se vratila kući nakon 14 dana stigao je telefonski račun i to je iznosio 300 funti. Nije e, e, moram sam, i to je bilo prije ove regulative, ali ja zapravo želim pitati kakva su zapravo kakvi su skriveni troškovi. Ovaj roaming kao kod kuće jako popularan u Ujedinjenoj kraljevini. Ja sam mm, bila velika zagovornica da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji i nikako da saznam što će se dogoditi kad Europska unija iza, kad Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije. Ako vi Hvala lijepo. Za mene postoje sad ovdje jedna, jedan komentar i dva pitanja. Dakle, prvo, mi smo ovdje utvrdili da ne želimo imati one visoke cijene po megabajtu, nego bi htjeli imati unificirano povoljne cijene po gigabajtu. I molili bi se tako da Berek iz napravi jedan statistički pregled i onda pokaže gdje koliko košta šta na jednoj tabeli i da onda to bude svim našim korisnicima jasnije. Zatim, zanima nas kako izgleda duty contest, naime. Koje opcije ima Berek, kako je pripremio za zemlje članice i da li će raspisivati natječaje kod prodaje i preprodaje ili je možda moguće napraviti jednu veliku burzu, sve evropsku burzu jer mi smo tražili da dobijemo najpovoljnije tržišne cijene, ali to ćemo uspjeti samo ako imamo iste okvirne uvjete za cijelu Europu, zakonsku regulaciju. Pa onda nas zanima kako mislite od jedan e, ravnopravni natječaj u cijeloj Europi omogućiti i kako to mislite provesti da bi cijene bile onda najpovoljnije. Um, Hvala zastupnicima na ovim pitanjima. Pokušat ću eh, odgovoriti na gigabajti po euru, e, ja se slažem e, da je to e, puno smislenije za krajnog korisnika kao vrijednosti i u budućnost ćemo izvješća za parlament pokušati pisati na taj način. Bilo je pitanja o tome kako to utječe na investicije i na cijene u domaćem prometu. Jedan od zastupnika je također rekao da je nakon tako malo vremena bilo teško u potpunosti procijeniti prve rezultate. Mislim da je to ispravan stav. Teško je e, procijeniti e, kako e, se to odražava na cijene u domaćem prometu ili na ulaganja. Naime, to bi se trebalo procijeniti da, da do tako da se ispita što bi se dogodilo da nije došlo e, do e, ove, uredbe. Trebalo bi gledati kakve su cijene na tržištima i e, mi smo pokušali shvatiti gdje je došlo do cilje, do kakve su cijene bile tamo gdje nije došlo do spajanja poduzeća. A to su ekonomske metričke analize čiji utjecaj može biti velik. Pitanja ulaganja i cijena u domaćem prometu je nešto čemu bi se trebalo pozabaviti nakon malo dulje vremena. To je jako teško napraviti što se tiče ulaganja jer ulaganja su često cikličke prirode i u kratko vrijeme e, teško je shvatiti što se događa upravo zbog te cikličke prirode ulaganja. Dakle, na to se treba gledati kroz dugi rok. E, drugo, nisam uočio da je kvaliteta usluge loša jer da se mreže ne mogu nositi sa povećanim e, prometom. jedno od pitanja bilo je e, kakve su cijene na domaćem e, tržištu i zašto se određen broj gigabajta može kupiti za 30 eura u jednoj zemlji, a e, u drugima e, ne može se kupiti toliko gigabajta. Irska je primjerice zemlja e, gdje e, za 30 eura kupujete malo gigabajta. Mislim da je to stvar konkurentnosti sam i dinamike pojedinih tržišta. Ne mislim da je ovaj roaming kao kod kuće e, nešto što je na to utjecalo. To odražava broj operatera na tržištu, MVNO-ova na tržištu i općenito dakle ponašanja na tržištu. E, to treba analizirati od tržišta do tržišta. Čuli smo za neke probleme u Češkoj. E, e, to bi bilo za nacionalno regulatorno tijelo u Češkoj da provjeri kao eventualno i za ako ima problema sa konkurencijom da to pogleda tijelo za tržišno natjecanje. Tamo gdje je su predložena spajanja poduzeća, vrlo je važno da Europska komisija i DGCOM se time pozabavi na način na koji inače e, ocjenjuju e, spajanja poduzeća. E, mislim da je bilo pitanja koja je optimalna granica za veleprodajne cijene i dokle se može ići. Kako bi se moglo ispravno donijeti odluku o tome, zato je potrebno dobro shvatiti e, sve što ulazi u e, troškove. Analiza troškova e, je možda u vrijeme kad ste vi ostali do četiri ujutro bila nedovoljno izložena. A kolege iz Barika mislim da imaju sada potrebu da načine modele troškova koji će biti puno detaljnije. Naravno, te maksimalne granice moraju biti dovoljno visoke kako bi se mogli pokriti e, trošak dodatnog prometa. E, postoje razlike među državama članicama i mrežama iako trošak mreže u pojedinoj e, državi može biti različit zbog e, geografskih i demografskih aspekata, a također onda treba znati i koliko što to znači za e, trošak prenosa podataka. Međutim, što više podataka, to o tome je bolje. E, bilo je pitanje o tome da trebamo prepustiti tržišta sama sebi, ali postoje različite e, informacije o e, propisima, informiranje o tim i sama regulativa do nje mora doći kada nema e, i kada ima poteškoća na tržištu i kada tržište propadne, tek tada se treba i razmjerno tome djelovati. A e, Usklađivanje e, tržišta po pitanju roaminga i tih cijena je nešto što je zapravo bila manjkavost na tržištu i pokazalo je koliko su jaki operateri na tržištu, ali to je također problematično tržište utoliko što potrošači nisu bili u mogućnosti procijeniti kakva je situacija i procijeniti kakve su cijene roaminga. E, roaming kao kod hod kuće možda nije savršena intervencija u tržište i miješanje u tržište, ali u svakom slučaju rezultiralo je situacijom koja je bolja nego li što je bila prije. A pitanje što će se dogoditi nakon Brexita u Jednoj Kraljevini, pa to je pitanje koje i mene zanima i ovisit će o vrsti e, Brexita koje će se na kraju dogoditi, ali ja nemam dovoljno znanja o, tome da bi mogao odgovoriti. Mislim da ste vi predsjedavajući pitali o e, određenim frekvencijama i razmjenama podataka, ali nisam točno razumio vaše pitanje, naročito kad se radi o dodjeli e, frekvencija u Europi. Neke su e, dale frekvencije, odnosno spektar od 700 e, megabajta, drugi 6,4 gigabajta u nekim državama to će doći do, doći do više operatera na tržištu, u drugima smanjivanja, do smanjivanja troškova. U svakom slučaju povećava se korištenje podataka i to će operaterima omogućiti e, da zadovolje potrebu i korištenje e, dodnih frekvencija i 5G e, će na kraju omogućiti korištenje širokog pojasnog interneta, smanjivanje troškova i e, smanjivanje dakle sadašnje tehnologije što će samo biti dobro za krajnje korisnike. A dodjela frekvencijskog spektra je e, nešto gdje će, e, što se trebati analizirati, to će trebati analizirati ljudi iz tog područja. E, do toga sada već dolazi na neformalnoj razini, ali tijela nadležna za frekvencijski spektar e, zaista e, bi trebala surađivati s drugima prilikom dodjele samog spektra. Hvala lijepa. Mislim da je ovo bio jako dobar početak naše rasprave i sad sa ovog panela prvog, dakle prvog dijela naše rasprave, možemo prijeći na druge. Evo ovo u vezi što ste pitali. Vi zapravo niste uopće analizirali posljedice cijene, promjene cijene i e, roaminga na nacionalne cijene. Ne, nismo još proveli tu analizu, ali možemo se time pozabaviti u budućnosti međutim potrebno nam je prvo da imamo malo više iskustva jer za nas je dosta teško predviđati koja i šta bi se dogodilo da nije bilo roaminga i kako bi izgledale onda nacionalne cijene. Tako, operatori postoje koji su ponudili pakete bez uključenog roaminga. Tako da dok ne napravimo kompletnu analizu, ne možemo sve reći, ali konačni sud donijeti. Međutim, vidimo da je bilo naravno velikih e, posljedica po nacionalne cijene na nacionalnom tržištu, no kažemo dok napravimo analizu detaljno ne možemo šta reći. Hvala lijepo. Ja bih sada riječ dao E, nekim od naših predstavnicima operatera, gospođa Lize Fur koja je izvršna direktorica Etna je Savez europskih telekomunikacijskih mrežnih operatera. Inače, etno je već godinama dobro poznat našem parlamentu, ali inače gospođa Furija je članica EXO-a, a to je Europska organizacija za kibersigurnost. Tako da je to vrlo zanimljiva naša govornica i molimo je da nam kaže koje ona vidi posljedice u budućnosti ovog uvođenja roaminga i svega što se događa. Hvala lijepo gospodinu Buseu što me pozvao da govorim na ovom forumu i hvala vama sada gospodine Rube koji predvodite ovaj današnji sastanak. Ja neću ništa govoriti o eksu dakle onom sigurnosnom dijelu, kibersigurnosti, nećemo govoriti o etnu, našom Savezu europskih telekomunikacijskih mrežnih operatera i njegovim članicama. Osim toga želim zahvaliti i predstavnicima komisije u ovoj dvorani kao i gospodinu Gotfriju. Jer danas govorimo o jednoj vrlo prisutnoj i vrlo vidljivoj temi oko je vrlo bitna naravno. Ja sam kao što ste čuli, ja sam glavna ravnateljica Etna, a to je zapravo glavno tijelo u kojem evropski telekomunikacijski mrežni operateri koji su članovi de facto odvijaju svoje poslove i um, Među našim članicama imamo T-Mobil, Telefoniku, Orange, Proximus ili i Tim. Samo da nekoliko najvećih naših i najvažnijih članica ovdje navedem. No prije nego što krenem sa ovom današnjom temom, molim vam uvodno još napomenuti kako je jako važno imati na umu s čim se naše članice naše telekomunikacijska korporacija trenutno bave. Kao što su parlament i komisija već i rekli, glavni prioritet za Europu danas jest da našim građanima i našim gospodarskim subjektima, poduzećima ekonomiji damo najnoviju tehnologiju, apsolutno novu, zadnju riječ tehnike i tehnologije. Tako da svi naši teleoperateri telekomunikacije rade na razvoju 5G mreže infrastrukture i razvoju novih ovih vlakana i kablova koji će biti potrebni. Uglavnom, apsolutno najnovije tehnologije e, sektor kolektivno ulaže otprilike 49 milijardi eura u novu, nove mrežne usluge i opremu. Svi smo vam danas već e, govorili o tome kako je danas Telekomunikacijska konkurencija globalna stvar i stoga je ključna, od ključne važnosti da radimo ne samo u europskim okvirima i da radimo samo na direktnim telekomunikacijama za naše građane, nego da držimo svjetsku konkurenciju zbog budućnosti našeg ukupnog gospodarstva i pozicije u svijetu. Kad govorimo o uskustvima ovog roam like at home, dakle Roma je kao da si doma, je kao kod kuće, moramo ispričati koje su bile iskustva naših članica telekomunikacija. Dakle, ovo snižavanje maloprodajnih cijena je bila uspješno generalno uspješno u cijeloj zemlji jer su svi naši korisnici doista mogli puno manje novca telefonirati i imati roaming kao kod doma. I e sad e, svi naši klijenti i potrošači su rekli da je do tranzicije tome došlo vrlo brzo, lagano, bez problema i uglavnom su jako pozitivne iskustva. Ali i gospodin je o tome govorio. Ali isto morate zamisliti što to znači svim našim telekomunikacijskim poduzećima. Oni su morali u jako kratkom vremenu ogromne investicije e, izvršiti. Ja obično podsjećam ljude kako e, s jedne strane su nestale pristojbe za roaming, ali volim ih podsjetiti da s druge strane postoji sav onaj posao, sve one usluge, sav onaj trud i sve napori i investicije koje telekomunikatori iza, iza scene, da tako kažemo, iza pozornice i dalje odvijaju. A to znači da ako smo s jedne strane prestali naplaćivati pristojbe za usluge, s druge strane moramo sve skupa omogućiti, staviti, instalirati da bi naši klijenti mogli te usluge uživati bez naknade. A to naravno implicira jednu jako brzo sklađivanje sustava kod svih naših operatera. To je bio ogroman posao, monumentalnih razmjera. I što se tiče ljudskog napora, ali i što se tiče tehničko-tehnoloških uvjeta. Jako sam posebno ponosna što je to uspjelo svim našim članicama etno saveza a vola bih i da se čuje sa institucijske strane kako su oni zaista shvatili koliko je to bio napor telekomunikacijskih korporacija i da nam odaju adekvatno priznanje. Iako tu postoji čitav niz velikih otvorenih pitanja u vezi ovog danas. Ovo u svakom slučaju ehm, znamo. Jednu stvar znamo, a to je da će nakon ovih prvih godinu dana ehm, ukidanje ukidanja pristojbe za roaming biti potrebne ogromne investicije koje će se dalje morati investirati i ako krenemo i pogledamo na recimo jednu širu industrijsku perspektivu onda koliko vidim ima je samo nekoliko izuzeća koje su zatražena ili odobrena čak e, glede izuzeća od ovih svih silnih investicija što pokazuje da ovi propisi i pravila koji su doneseni funkcioniraju. Ja to zato ističem, zato što za nas kao industriju telekomunikacijsku je posebno važno da imamo stabilan i dosljedan regulatorni okvir. A s obzirom na to gdje smo u okviru svjetske i u odnosu na svjetsku konkurenciju, s obzirom da je 5G mreža sa svojom infrastrukturom zapravo iza ugla i čeka da se pokrenu Ali, ono što je jako važno za investicije je uvijek pravna sigurnost. Zbog toga svi nastavljamo surađivati sa regulatornim tijelima kako bi e, osigurali primjenu propisa i to na učinkovit način, a s druge strane na korist naših korisnika. A kad govorimo o našim članicama, moram reći da su i one otkrile ponešto što se tiče prevara ili recimo vrlo čudnog tumačenja onih pravila o poštenoj primjeni. Stoga mislim da treba nastaviti regulatorni dijalog i potražiti jedan maksimalno pragmatičan način primjene naših novih propisa. Zbog toga imam za vas danas četiri poruke kako bi sažela ovu moju današnju prezentaciju. Nisam donijela nikakve slajdove za prezentaciju, sve je to samo isključivo usmeno. Dakle, prvi prvi fokus mora biti na to da se Europskoj uniji daju najbolje moguće mreže po najboljim mogućim cijenama. Dakle, najveć, najnovija tehnologija po najpovoljnijim cijenama kako bi ostali i globalno konkurentni. Drugo, Roam like at home, roaming kao kod kuće, je predstavljao ogroman napor, ali evropski telekomunikacijski mrežni operatori su bili ujedno i dio rješenja jer su oni isporučili uspješne rezultate na kraju. Na treće, stabilnost i sigurnost naših propisa je od ključne važnosti, pogotovo u ovom vrlo, vrlo osjetljivom trenutku za investicijsku klimu, atmosferu, raspoloženje u Europi. Četvrto, sve naše članice u etno u savezu ostaju u cijelosti odgovorni pred nacionalnim regulatornim tijelima, pred Berekom i pred naravno parlamentom i Europskom komisijom spremni na daljnju suradnju sa tim institucijama koje su relevantnim u daljnjim koracima našoj digitalnoj tranziciji. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je Mihael Kramer koji je jedan od e, partnera u Ventocomu, dakle jednom apsolutno uspješnom virtualnom mobilnom um, operateru, mobilnom virtualnom mrežnom operateru gdje on osim što je partner ima i izvršne funkcije u upravi e, poduzeća. Evo to sad radi, izvolite. Hvala na pozivu. Mislim da je ovo sjajna prilika jer ja bih vam predstavio ovdje pogled na sve ovo što se događa jednog malog europskog mobilnog virtualnog mrežnog operatera koji djeluje u Austriji. E, zove se moja firma, kao što ste čuli, Ventcom, a naše tržište u Austriji je jako, jako konkurentno i zapravo je vrlo oštra konkurencija tamo. E, vi znate ko je sve prisutan tamo, od Telekoma, Orange, T-plusa i tako dalje, tako dalje. To su sve recimo poduzeća koje su tamo prisutna i možete i jako dobro znamo o čemu se ovdje govori jer mi o tim stvarima raspravljamo već godinama. Dakle, pogotovo mi kao jedan mali operater. Prvo nekoliko riječi o tom poduzeću koje sam ja osnovao. Mi smo je osnovali odmah nakon spajanja Orange i HGS mreža u Austriji, tih velikih operatera. Ako hoćete, to je bilo zapravo rezultat e, jednog režima dizanja pravnog lijeka protiv ove spajanja. I mi smo onda 2013. osnovali naše poduzeće, a u siječnju 2015. smo počeli s radom u Austriji. U Sloveniji smo počeli u svibnju prošle godine. I došli smo do udjela u Austriji u tržištu od 6,5%, što je u zadnje 3,5 godine dobar rezultat, a e, u Sloveniji smo u roku od jedne godine došli do 2% udjela u tržištu. To je stvarno E, vrijedno spomena, jer morate znati da mi operiramo kao i na jednoj niši tržišta, samo za, mi nemamo poslovne korisnike, mi imamo isključivo operiramo i radimo za domaćinstva, odnosno pojedinačne individualne korisnike, i osim toga nemamo vlastitu opremu, nego koristimo širokopojasne mreže drugih koje iznajmljujemo. A osim toga, recimo za one koji koriste smartfonove, pametne telefone i koji rade na preprodaju usluga, za njih je recimo tržište se uvećalo za 10% zadnjih godina, ali mi to ne radimo. Ali zašto smo opće uspjeli? Zato što nudimo potpunu transparentnost, potpunu korektnu i fair, pošteno poslovanje i naš ponuda je da ne dižemo cijene. A ako možemo postati bolji ili jeftiniji, to onda odmah činimo i to automatski za sve naše klijente. Drugim riječima, oni ako imamo bolje ponude, ako mi uspijemo na tržištu plaćajući opremu i sve što iznajmljamo dobiti bolje cijene, mi automatski smanjujemo cijenu našim korisnicima, ne moraju potpisivati ugovore, tražiti nove pakete ili dodatno to dogovarati. Dakle, to je ono što mi činimo. Da li smo ostavili posljedicu na tržištu, da li smo ponukali neke izmjene. Evo ovdje imate cjenovne indekse na ovom slajdu kako je to navela Austrijska regulatorna organizacija. E vidite kako to izgleda. Cijena je e, porasla na austrijskom tržištu odmah nakon što su se Hadžis i Orange objedinili. Vidite, cijena je skočila sa 83 na 100 i nešto, ne mogu dobro ni pročitati. A kad smo mi počeli sa našim glavnim brendom Hot na tržištu 2015. cijene su ponovno pale. Jer odmah nakon spajanja je konkurencija bila niska pa su naravno bile cijene i visoke. A kad smo mi uveli kao konkurencija glavna naš glavnu marku robnu, da tako kažemo, naš glavni proizvod koji se zove hot, onda su cijene počele padati, naravno, jer je konkurencija postala žešća. Zašto ovo se spominje? Ne samo zato što sam na to jako ponosan, nego zato što mislim da je ovo sve skupa ugroženo i naša pozicija. I to posebno zbog režima prodaje roaminga na veliko. Evo da vam pokažem ono što već de facto znate, ali možda ipak ne znate sve, jer postoje neke glasine koje se šire, da su posljedice ovog što se s roamingom dogodilo, ova operacija roaming kod kuće, nisu baš velike po mobilne virtualne mrežne operatere. Naime, postoje tu različite glasine koje kažu to su više sezonske posljedice, ljeti se više osjeti nego zimi. Ali da pogledamo koje su konkretno posljedice. Prva posljedica na potrošačkoj strani je da imate više ljudi koji koriste roaming u, po I to isto tako se povećava i mijenja opće navike kako se primjenjuje to. Evo pogledajte koji su recimo korisnici. Ovdje imate e, sliku hota sa više od 800 tisuća pretplata. Vidite da se broj korisnika koji koriste roaming usluge unutar Evropske unije povećala za dva puta, faktor dva se pomnožila. I sad samo postoji i glasina, širi se te priče, da dakle klijenti mobilnih virtualnih mrežnih operatera ne koriste to tako puno. Dakle, 70% naših korisnika, ali koristi roaming barem jedanput godišnje. A ono što još ovdje vidite, broj, povećanje broja nije vezano ni za kakvu sezonu, niti za ljeto, niti za nešto. Oni se zapravo povećavaju onim mjesecima kad nemamo nikakve ni godišnje odmore, ni nekakve blagdane, ni kratke godišnje odmore, dakle nema veze sa sezonom. A sada, da vidimo recimo, svi stalno govore o podacima, ali minute glasovne su se povećale za uglavnom gotovo pet puta e, od prije onog roaminga kao kod kuće do sada nakon toga. I sad kad vidite opet nema nikakvih sezonskih tu e, posebnih učinaka, dakle opet vidite da je veća potrošnja čak tamo kad nemamo nikakvu sezonu. A zatim vrlo impresivan e, grafički prikaz ovih podataka. Potrošnja i razmjena podataka je ukoprvo eksplozivno narasla. Dakle, u odnosu prije i poslije roaminga kao kod kuće se povećala za 45 puta. A opet vidimo da je to više veće nego recimo tipično blagdanskim mjesecima ili za vrijeme tipičnog sezone godišnjih odmora. Dakle, opet nije vezano za sezonu, drugim riječima. Kratak pregled na kraju. Dakle, ukupni naši servisi, usluge telekomunikacijske operatera su u prosjeku ogroman porast dorasli a posebno smo imali ove povećanje između godine jedan do druge godine u ovom roaming kao kod kuće, što znači da su cijena na veliko pokazale smanjenje od 20%. Jer je, a povećanje korisnika i iskorištavanje primjene je bilo više od 100%. E sad, u vezi učinkovitosti, odnosno neučinkovitosti. Bili smo u Berecovoj prezentaciji reguliranje cijena. I sad da vam još nešto objasnim, jedan poseban e, termin, a to je unilateralan kupac. Što to znači konkretno u telekomunikacijskoj industriji? Da vam dam primjer. Imate recimo mrežnog operatera u Austriji i mrežnog operatera u Njemačkoj ako se taj operater iz e, Austrije pošalje klijenta u Njemačku ili obrnuto, onda on to radi s roamingom. A ako promet ide na istoj razini, mi to u ovoj industriji zovemo uravnotežen promet. Dakle, ista cijena koja se plaća operater iz Austrije ili operateru u Njemačke. I to uopće nije bitno, jednostavno to se događa, jer on ima roaming i govori to i tamo. Međutim, onda postoji neuravnotežen promet. Dakle, kad imate promet samo iz jedne zemlje u drugu ide. Dakle, on je potpuno neuravnotežen. I taj se promet, e, njim se trguje po vrlo, vrlo niskim cijenama. Upravo ono, bez ikakve marže cijenama. I možete ta trgovinu obaviti samo ako imate predstavnike i tu i tamo, ako ste predstavljeni tu i tamo kroz mreže, dakle imate fiksni ugovor koju mrežu koristite. Dakle, ako vaš e, korisnik iz vaše mreže koju koristite u vašoj zemlji ide u drugu zemlju gdje onda koristi mrežu onu koju ste mu vi osigurali jer s njima imate ugovor. Recimo, e, naravno, mi nemamo svoju mrežu, mi uvijek koristimo mrežu preko mrežnog operatera u Austriji, mi to iznajmljujemo, a isto to ćemo raditi i za inozemstvo. Naravno, mi šaljemo jako puno klijenata u neku drugu zemlju gdje će oni imati roaming po njihovim mrežama, ali budući da nemamo ništa s čim bi mi trgovali kao protuusluga, nas se uvijek onda e, naplaćuju zapravo onaj maksimum koji regulator E, dozvoljava. Jer mi nemamo šta, mi nemamo vlastitu infrastrukturu da bi s njom trgovali pa bi pravili tu prelom. Prema tome mi plaćamo maksimalnu cijenu. E sad, dakle, da dam sažetak. One prave cijene koje se plaćaju de facto su uvijek ispod one regulatornog maksimuma, što onda naravno stvara e, velike nepovoljnosti za virtualne mrežne operatere ali kalkulacije koje pokazuju prosječne realne cijene su uvijek mješavina između ovih uravnoteženog i neuravnoteženog prometa. A imajte na umu da uravnoteženi promet koji se plaća s obje strane nije opće bitan, nego je prava cijena, zapravo novac se o, uglavnom zaradi u onome što je neuravnotežen promet, što ovdje vidite ali kako, gledajte, i u prosječno na cijenu koju mi kao virtualni mrežni operateri plaćamo, jer nemamo vlastitu mrežu koju bi dali u zamjenu, je najmanje 50% skuplja od onog kad recimo dva teleoperatera sa svojim mrežama prebijaju, de facto prebijaju usluge. Evo da vam pokažem što se konkretno događa sa roamingom. E, recimo kod naših pretplatnika e, našeg proizvoda Hot kod u našoj firmi naših korisnika, kako je izgledalo prije i nakon početka ovog Rome Like at Home akcije. Da, bilo je malo prihoda, naravno, jer smo imali cijene, gdje smo imali cijene po i nacionalnih ili u roamingu, ali da vam pokažem trošak koji je nastao. Dakle, prije akcije Rom kao kod kuće smo imali jednu nisku maržu, a nakon akcije smo je zapravo proizvodili ogromni gubitak. U trećem kvartalu, kvartalu 2017. se taj gubitak u jednom kvartalu iznosio gotovo 690 tisuća eura za male mrežne operatere i onda se povećao čak na 900 tisuća eura u trećem kvartalu 2018. Dakle, tu smo opet e, bili na korak da recimo maknemo i da smanjimo cijene prodaje na veliko za 20%. Ako to sad sažmemo šta to znači, dakle za prije i cijene prije i poslije operacije e, roaming kao kod kuće, vidimo da je se povećao gubitak na 2,5 milijuna eura godišnje, što je otprilike 20% našeg prometa, odnosno 40% našeg ukupnog dobiti koju ostvarujemo sa našom mrežom. Što da vam kažem drugim riječima? I moja konačna poruka. Mi, kao zapravo glavni u NVO-vi, kao zapravo oni koji smo i glavni pokretači inovacija u našim zemljama i strašno volimo tu cijelu akciju roaming kao kod kuće. Mi smo ju pozdravili, mi smo ju obje ručke prihvatili, svi naši pretplatnici su također to naravno pozdravili, jedva dočekali. Ali u tom kontekstu moramo spomenuti, za nas nikad nije bila opcija da idemo na bilo kaju uslugu bez e, roaminga ili bez one od klauzula održivosti o različitim pristojbama na roaming. To nije dolazilo obzir za nas kao, ako hoćete, konkurentna poduzeća na tržištu. Ali ako ostavimo ovaj režim na snazi kakav je, mislim da će naša sva poduzeća doći srednjoročno gledano u jednu rizičnu poziciju. I mi kao recimo glavni pokretači na našim lokalnim tržištima smo oslabljeni zbog toga što, zahvaljujući ovoj akciji roaminga, de facto poslujemo sa gubitkom kojeg uračunavamo da bi mogli održati naše pretplatnike i s druge strane davati, naravno, držati konkurentne cijene niskim. Prema tome, šta predlažemo? Da se jedan novi mehanizam uvede za smanjenje kompletnih cijena, prodajnih cijela na veliko, u kontekstu nacionalnih cijena za razmjenu i za promet podataka. Da vam dam samo usporedive stvari. Ovo su vam postojeći dijelovi za uredbu o roamingu. To je napravljeno još 2013. tadašnje evaluacije za kod spajanja Orange i Hadžisa kako bi se odredila nacionalna razina cijena. A još 2013. što je bilo prije pet godina, kad smo razgovarali o 5G i tako dalje, tek razgovarali, je cijena za gigabajt bila 1,7 e, eura. A mi govorimo sad o 10 godina kasnije o cijeni za 2022. Kad, nakon svih eksplozija industriji i vidimo da je onda će ta cijena biti još uvijek veća, praktički deset godina kasnije, nego ona cijena koja je bila određena, o kojoj smo razgovarali 2013. kod ovog velikog spajanja poduzeća. Hvala lijepo. Vidimo da postoje različiti kutevi gledanja i zato idemo na drugog sljedećeg govornika, gospodin David Martin on je viši službenik u Europskoj potrošačkoj namještenika organizaciji i on će nam reći šta se događa u toj organizaciji i općenito na tržištu. A u svakom slučaju puno vam hvala na vašoj podršci Europskom parlamentu u ovoj raspravi koja je zbilja orijentirana na bušnost. Izvolite. Dobro jutro želim svima i hvala vam na predstavljanju i pozivu čast raditi na ovim pitanjima sa e, svim institucijama. Što se nas tiče, neupitno je da je roaming pokazao što sve Europa može učiniti za europljane. Sjećate se onih e, onog vremena kada ste ili morali isključiti telefon ili ste se molili da, da vas nitko ne zove jer biste na kraju mjeseca imali jako ružno iznenađenje kad dobijete eh, račun. Dakle, sada je temeljem svega ovoga što je predstavljeno i što čujem od zastupnika jasno je da su potrošači, da će se eh, obje ručke bacili na roaming kao kod kuće i u potpunosti koriste svoja nova prava. I mogu samo reći da, da, bilo je krajnje vrijeme, jer ovo je jedan od stupova svakog e, jedinstvenog tržišta ili digitalnog jedinstvenog tržišta, to da radi za građane, za europljane. I mislim da to stalno treba ponavljati jasno i glasno. Roaming je uspjeh s točke gledišta potrošača i Europske unije Mislim da trebamo biti ponosni na ono što je ostvareno, trebalo je puno vremena za to i uložen je veliki napor e, sa brojnih strana, brojnih dionika, institucija. Tako da ne smijemo uopće pocijeniti, pocijenjivati ono što je i zanemariti ono sve što je napravljeno i trebamo nadograđivati dalje. Jer vidimo da ima još stvari koje treba riješiti. Na primjer, spomenuti je globalni roaming. Sada vidimo pitanje pragova u veleprodaji i kako to utječe na tržište. Dakle, sve te stvari treba rješavati u budućem. No, imajući sve to na umu i gledajući prema budućnosti, želim se osvrnuti na dvije stvari. Dakle, politika pravednog e, korištenja i pitanje pragova veleprodaje. Što se tiče pravednog korištenja, uvijek smo govorili da nam se činilo da su pravila donekle pretjerana. Dakle, ako provedbeni akt treba revidirati, moramo imati na umu da ta pravila mogu biti pojednostavljena i uvijek trebamo imati cilj da se ne smanjuju stečena prava, dakle prava koja su stekli potrošači. To je za nas jako važno. Mi smo čuli da je došlo do zloporaba do sada, dakle, s pravednim korištenjem, no moram uvijek biti svjesni da se stvari mogu i dalje napređivati. Što se tiče gornjih pragova e, prodajnih cijena, to je jako važno za održivost cjelokupnog sustava i za konkurentnost tržišta. Naravno, konkurentnost tržišta znači da će potrošači imati veće raznolikiju por, ponudu i povoljnije tarife, to je jako važno. No, ovi pragovi veleprodajnih e, tarifa su mogli biti već znatno niži već u samom startu i vidjeli, čitali smo da je Europski parlament e, putem svog odbora ITRE e, rekao da su ti gornji pragovi e, znatno viši, pa čak i deset puta viši od e, stvarne cijene. Dakle, evo, čuli smo i na prethodnom izlaganju da to stvara probleme za e, operatere pokretne virtualne mreže, dakle OPVM-ove. Dakle, to je nešto treba revidirati i trebamo smanjiti te pragove kako bi se zajamčilo bolje tržno natjecanje Sad mogao bih još dugo govoriti o tome kako je roaming dobar za potrošače i koje su sve dobit dobili potrošači, no moja današnja poruka jest ta da je ovo doista uspjeh, da trebamo raditi dodatno kako bismo poboljšali to što imamo. Posljedno pitanje, da li bi Europska unija trebala prepustiti tržištu da se uređuje. Pa svi dobro, jako dobro znamo kako je to bilo uređeno prije nego što smo se mi u to uključili, ne želimo se zasigurno vraćati u ta vremena. Dakle, glede onoga što, što imam danas za reći, samo ću dodati da trebamo biti ponosni na to što je ostvareno, da trebamo nadograđivati to što imamo i da trebamo se baviti globalnim roamingom, tržišnim natjecanjem. ako se bude revidirala e, politika, trebamo je ponastaviti i e, zajamčiti dakle, prava potrošača i sagledati ovaj, ovo pitanje veleprodajnih pragova i to je sada problem, može biti još veći problem u budućnosti i trebamo uskladiti trošak e, podatkovne mreže sa tim pragovima. Dakle, što se mene tiče osobno, to je ono što sam danas htio reći. Sa zadovoljstvom ću odgovoriti na sva pitanja. Dakle, evo, nisam skoro ništa iskoristio od vremena, tako da ćemo imati više vremena za raspravu. U svakom slučaju još jednom hvala na pozivu i trebamo nastaviti dalje raditi na ovom jer to je doista jako važno za potrošače. Hvala lijepa. Cijenimo i to što evo, vi još 2006. ste radili na ovom dosijelu za vrijeme austrijskog predsjedništva i evo i sada je ponovno austrijskom predsjedništvu, dakle vidimo da se stvari e, kreću na europskoj razini, to je jako pozitivno i mnogi su sudjelovali u, ovom, e, u ovim odlukama. Dakle, evo sada možemo preći na izjave i pitanja zastupnika. Gospodin Nate, izvolite. Hvala. Nismo jako brojni ovdje, ali ovi koji jesu tu i tekako su uh, uključeni bili u ovaj rad. Želim se zahvaliti, ali imam imam i komentar što se Bereka tiče. Dakle, Berek možda i nema baš liki utjecaj na roaming i na cijene, no e, ipak Berek je pitao nacionalne organizacije da se daju cijene i to je jako, jako važno bilo. Dakle, to pokazuje i potrošačima. Dakle, E, kakva je situacija na tržištu. Dakle, mislim da je to bilo jako važno. Hvala vam na kvalitetnim izlaganjima, no moram podsjetiti da ovi stari dokumenti su tu, ali komisija je predlagala 8,5 gigabajta. Vi ste pokazali rezultat, ali ono što je komisija bila izvorno predlagala je 8,5 eura po gigabajtu za 22. a znamo da je veleprodajna cijena 1,3 eura. Da ste slušali parlament, velika većina ovog saziva je se zalagala za 3 eura po gigabajtu, gigabitu i 1 euro 2022. No, evo, to je a na trijalogu vijeće je počelo pregovore sa 10 eura, a rezultat je taj da smo počeli sa 7,7, sada smo na 6, a kroz mjesec pol prelazimo na 4,5. Iako neko, netko ovdje želi reći da smo bili u krivu, što smo se borili ili da smo trebali uzeti ono što je komisija nudila ili vijeće, onda je vrijeme da se to jasno i glasno kaže. No, evo, ja sam e, se bavila ovim e, kako bismo bili konkurentni i znam da su spremni za tršno natjecanje i za ulaganja koja je e, koja, su potrebna. A sada prelazim na pitanja. Dakle, gospođa Fur je rekla da treba velika ulaganja napraviti i znamo da su ulaganja iza spektrum od ključnog značaja i sada vidimo prve rezultate 5G tehnologije. U Italiji, na primjer, plaća se deset puta više po, mm, po korisniku nego u Finskoj. Dakle, kako ćemo pobogu ikad imati dobro digitalno jedinstveno tržište s telekomima koji će moći ulagati u Europi, a ne samo plaćati po državama. E, to možemo u Bereku napraviti, ali totalno se odbilo da se E, pravi veća harmonizacija, ne znam da li imate neke ideje, neke smjernice, ali vidite kako je situacija neuravnotežena. Ali sada kad pogledamo sljedeći korak, spektrum, dakle jednom kad se plati za spektrum, kako se koristi on? Dakle, zašto imamo takve razlike? Naprimjer, u Austriji 220 e, MHz po korisniku, to je potrošnja u okviru spektruma, a u Finskoj je to dvostruko. Ako vas zanima Njemačka, ima ih 26 po korisniku, dakle 10 posto od onoga što se u Austriji koristi. Dakle, jednom kada poduzeća plate za spektrum, onda ga više ne koriste i pokušavaju spriječiti druge da ga ne plaćaju jeftino. Dakle, da, postoje još dodatne tržišne mogućnosti, ali stvarno ne vidim kako nadam se da će komisija e, imati nove informacije kada se bude tražila revizija, možda to treba uključiti nekad negdje. Ja sama sebi zvučim kao luda jer galamim i govorim o tome, a nikome ne sluša. Dakle, zašto se ne može analizirati korištenje spektruma? Dakle, možemo promijeniti cijene, ali zašto ne možemo e, analizirati zašto i kako tržište koristi e, ono što nudi spektrum i Eto, zašto je tome tako? Hvala. Hvala im. Da li se još netko želi... E, ispričam se, još sam, zaboravio sam jednu jako važnu stvar. E, naime, teže, jer ovdje imam male zemlje s malim operaterima koji posjeduju mrežu, ali to se isto tiče i virtualnih mrežnih operatera, znate, ali i, i, i zemalja i malih e, operatera ili velikih zemalja s istim operaterima, dakle oni su u vlasništu mreže, ali ne šalju milijune, mislim, šalju puno ljudi, ali ne primaju toliko puno i zato je ta neravnoteža. A onda što se tiče izuzeća, dobro je da svi telekom korisnici i članovi Članovi Bereka su bili dosta dobri u argumentaciji da nije bilo stvar e, jednostavno ostvariti, ali jednom kada je stvar ostvarna, onda države mogu upravljati tim novim tržištima. Hvala. Izvolite kolega. imam jedno pitanje, nadam se da će biti jednostavno za odgovoriti, ali moglo bi se lako uspostaviti da će biti kompleksno pitanje. Naime, evo ga, zašto je bilo nužno imati tako invazivne administrativne mjere zašto tržište nije preuzelo samo stvar u svoje ruke. Naime, poduzeća su znala da su korisnici nezadovoljni cijenom roaminga kad god bi se putovalo u inozemstvo roaming je predstavljao ogromne troškove. Dakle, zašto je to trebalo rješavati administrativnim putem? zašto poduzeća koja su članice vašeg udruženja nisu stvari riješila sama? Zašto je bio potreban parlament da ih primora da to naprave? Evo, ako dopustite da tako formuliramo stvari. Jer sada kažete da je promet e, i dobit da su porasli, dakle gospodarski gledano, ono što se dogodilo je jako pozitivno. No, evo, mi koji smo bili izvjestelji u Sjeni i sam izvjesteljica prošli su kroz užasno zahtjevne, naporne e, razgovore sa predstavnicima operatera koji su tvrdili da će to biti katastrofa. Dakle, moje pitanje konačno je zašto tržišta nisu to sama napravila s obzirom na, na svu dobit koju ostvaruju. Čini mi se da ćemo sljedeći put ponovno morati intervenirati i ponovno će administracija morati preuzeti stvar u svoje ruke, iako znamo da to sve predstavlja velike mogućnosti za tržište. Dakle, evo, moje pitanje je zašto administracija koju mi, dakle, moramo svaki put uskakati, intervenirati. I ja sam radio u IT sektoru i Često sam razgovarao s njihovim predstavnicima, ali nisu mi jasne njihove argumentacije zašto a te mobile u Češkoj i te mobile u Njemačkoj kažu da ako se ukine roaming, da će to predstavljati ogromne troškove za njih. <laughs> Ja mislim da tu nema nikakvih troškova. Jer sve to jedan operater, server i e, mogu, jednostavno računovodstveno to e, obaviti kako treba bez troškova. Ja bih samo htio da svi ti e, operateri jednostavno budu naklonjeni potrošačima i da se mi ne moramo baviti tim neprijatnim pitanjima. Da, to su neke tehničke stvari, ali i troškovi, ali su više manje svugdje isti diljem Europe. Ne mislim da postoje neke ogromne razlike između Italije, Češke republike i Finske. Tako da sam se pitao da li postoji ikakva volja na strani vaše organizacije da budete jednostavno više naklonjen pomognete potrošačima. Možda je ovo evo, blesao pitanje, ali mi je trebalo dosta vremena za to. Hvala, evo, gracias, mogu ja španjolski govoriti, ali češki ću, pošto je jednostavnije. Kolega je pitao zašto moramo primorati operatere da rade nešto što je dobro za njih. Moje pitanje je sljedeće. Dakle, kada spominjemo velike operatere, koji je utjecaj onoga što smo mi započeli ovdje, konkretno mislim na brzo prometni internet e, u cijeloj Europskoj uniji. Htio sam pitati gospodina Kramera koliko je to e, za njega, na primjer, kao e, virtualnog mrežnog operatera bila važna stvar. Hvala. Dobro, da li se još tko javlja za riječ? Ne, ne vidim. Tko će prvi odgovoriti? Evo, možemo početi s gospodinom Kramerom i ići u tom smjeru. Dobro, izvolite. If Dakle, pitanje je da li je bila potrebna uređivanje tržišta za roaming. Mislim da Paul Rubik može savršeno govoriti na to pitanje jer on prati e, određivanje tržišnih cijena već e, dosta dugo. A što se tiče mene kao operatera i koji već 20 godina funkcionira na tržištu, uvijek sam e, se borio protiv vjetrenjača i Ali kao odgovoran upravitelj jednog takvog eh, poduzeća, operatera, uvijek eh, razmišljate o tome gdje može biti vaša, eh, vaša prednost. Dakle, da li je bolje imati niske nacionalne tarife na uštrb, pa, pa makar morali imati visoke cijene roaminga ili suprotno. I pokazalo se, barem u Austriji, a i u Njemačkoj, da niže nacionalne tarife su važnije za potpisivanje novih ugovora, odnosno e, veći broj potrošača nego što su niske cijene roaminga. Naravno, postojale su neke niše u nekim segmentima gdje smo nudili posebne tarife roaminga. No ja sam uvijek bio veliki poklonik e, za uređivanje veleprodaje i da se tako malim operaterima u Europi, ne mislim ovdje samo na virtualne mrežne operatere, već i na obične e, mrežne operatere, da se to napravi na veleprodajnoj strani, ali odlučeno je suprotno, dakle da se dobro da se napravi, da se uredi i veleprodaja i maloprodaja, dobro to je napravljeno i sada je E, evo imamo roaming kao kod kuće, mogle stvar biti jednostavnije. Naprimjer, kada bi prodaja bila dobro uređena, to bi bilo i to bi bilo vaše pitanje, dakle to bi moglo predstavljati veliku korist za male operatere kada bi veleprodajni dio bio napravljen na odgovarajući način. Dakle, oni mali operateri koji su pokretači i oper, virtualni mrežni operateri mogli bi odstraniti onda e, klauzulu o pravednom korištenju i onda bi se stvarno moglo e, koristiti imati pravi roaming kao kod kuće. A na kraju krajeva, dakle, za korisnike se stvari uveliko poboljšale, poredeći barem s onim kako je bilo ranije, ali stvar još uvijek nije savršena, jer postoji još uvijek velika konfuznost, nemate tarife s roamingom, ako uložite maksimalan napor na, tarife, onda kad idete u, izvan svoje zemlje, onda ne možete e, koristiti mrežu. Oni operateri koji imaju klauzulu održivosti, oni moraju dodatno naplaćivati za roaminga, onda postoje neki koji imaju e, stvarni roaming kao kod kuće sa e, nacionalnom i međunarodnom potrošnjom. Dakle, u svakom slučaju napravljeni su veliki koraci naprijed, no i on završnih par koraka treba e, prijeći. Hvala, gospodin izvolite. Hvala. Što se tiče korištenja spektruma, mislim da je to jako problematična stvar e, s obzirom na korištenje spektruma u različitim zemljama. E, korištenje je drugačije u Finskoj, jer u Finskoj vi imate visok, e, visoko korištenje mobilnih uređaja. Mislim da moramo biti oprezni prilikom estimacije evaluacije toga svega. Sa 5G-om cijena spektruma i svega ostalog potječe. Dakle, korisnike da koriste spektrum. A zašto treba, zašto je bilo potrebno ovako invazivne e, korak, poteze povući? Pa ja bih čak rekla da to nije ni potrebno. Imamo tržište koje se razvija, koje je jako konkurentno. I moram reći, evo da smo vidjeli europske pozive pozive na međunarodni poziv unutar Europske unije i gdje smo uredili tržište koje gdje postoji veliko tržišno natjecanje i komisija je ocijenila da postoji kvalitetno tržišno natjecanje. Dakle, u okviru roaminga kao kod kuće tu smo imali veći promet, ali ne veće prihode za operatere, za poduzeća. A ako trebamo analizirati dakle, pragove u cijenama o kojim je bilo puno riječi, isto e, virtualne mrežne operatere, pa ja vidim tržište koje i tekako se tržišno natječe kada vidimo e, i tek e, oni analiziraju situaciju dakle, na cijelom tržištu. Gospodin Kramer Dakle, stvari ovise o sektoru i tržištu. Evo, ja sam imao posla sa e, virtualnim mrežnim operaterima u Danskoj. Dakle, tili je imao... Mi imamo sad situaciju u kojoj u Europi operateri su prisutni na cijelom tržištu Naravno, nemamo nikoga, nijednog operatera koji je prisutan apsolutno na svim, eh, u svim državama, ali imamo jako konkurentno tržište. Dakle, mi se nećemo vratiti na prijašnji sistem jer su te mreže napravljene, postoje, dakle imamo operatere poput Vodafona i drugih koji eh, imaju svoje mreže. Dakle, odrediti prag i cijene koje bi bile niže to je nešto što je sukladno sa regulativom. Dakle, ja ne mislim da u Brekovom izvješću ili u izvješću odbora ITRE postoje čvrsti argumenti da se uređuje dodatno tržište. Mi poštujemo romika kod kuće, vidimo da je to uspješnica i jako je važno da se fokusiramo na to da je to pozitivno za krajnje korisnike, za potrošače. Dakle, prevaljen je veliki, dugačak put, no sa dolaskom 5G-a i brojnim ulaganjima koja su potrebna e, za to, onda mislim da se izlažemo opasnosti ako budemo vršili još dodatni pritisak na e, poduzeća možemo nanijeti štetu, dakle, poduzećima. Dakle, moramo paziti što se tu radi, jer ovo je jako kompleksno tržište i što god budemo uređivali, to će imati utjecaj ne samo na nas, e, na, imat će utjecaj na sve. Dakle, to može utjecati na brzinu i kvalitetu 5G-a i kvalitetu općenito naše mreže. Next one is Mr. Hvala sljedeći gospodin I think I just make, make two comments. Uh, samo dva komentara. Prvi, na pitanje zašto je bilo potrebno da parlament e, nešto poduzme, odnosno zakonodavci općenito, zašto do toga nije došlo e, samo po sebi. Spektar, frekvencijski spektar je nužan e, za tržište, a broj operatera je uvijek ograničen. Tri, četiri ili pet operatera. Dakle, to nisu savršeno konkurentna tržišta, tržišta savršenog e, tržišnog natjecanja. Prije same intervencije e, bilo koji pružatelj usluga na malo koji je imao velike razlike između pružanja usluga telefonskih e, usluga i e, usluga podataka, kad je bila velika razlika između situacije na domaćem terenu i u roamingu, onda bi se to odražavalo na e, cijene na malo, ali kako su određene cijene na veliko? konkurencija e, na tržištu za smanjenje cijena na veliko e, bi bila vrlo nesavršena. Prije svega e, bilo bi je malo, a mogućnost da operateri dobiju više potrošača, više klijenata zbog nižih cijena ne bi bila, ne bi bilo lako postići putem roaminga. Dakle, ima puno složenih stvari vezanih za tržišno natjecanje na tom području i prema tome e, cijene e, prodaje na veliko ne bi se same regulirale i ne bi se spustile zbog tržišnog natjecanja. I zato je bilo e, nužno urediti to jednom uredbom. Ali sada su se cijene spustile dopustile i pitanje je zapravo kako bi se stvari razvijale bile da do toga nije bilo došlo da je dinamika bila drugačija. Što se mene tiče, on mora puno raditi na e, usaglašavanju i provedbi novog kodeksa i mora se usmjeriti na neka strateška pitanja uključujući i više istraživanja ekonomske prirode. O tome je govorilo sada nekoliko zastupnika. I e, usmjerava se također i na program rada za 2020. godinu. Zaista e, bi bilo dobro da zastupnici kažu kakvu vrstu studija bi mogao e, načiniti Berg. Hvala lijepa. I sada posljednji e, odgovor. Hvala lijepa. Ako pogledamo na pokazatelje e, tržišta potrošača, e, područje telekomunikacija je ono gdje se najčešće vide pritužbe. Potrošači se žale i po pitanju tih usluga ljudi su ostaranjivi i zato je upravo važno to regulirati bilo kodeksom o telekomunikacijama, bilo uredbom o roamingu, kako bi potrošači bili sigurni da dobivaju dobre usluge uz povoljne cijene. A pravila su vrlo važna vezana za ponudu. Što se tiče toga zašto se tržišta nisu sama regulirala, meni se čini da je E, cijelo tržište u Europi bio svojevrstan kartel. E, svima je zapravo to pogodovalo i svi su primjenjivali e, dodatne naknade za roaming. Sami od sebi oni ne bi bili odustali od toga. Ne možete biti bolji prema potrošačima ako mislite da će vam to skresati izvor prihoda, naročito izvor prihoda koji ste vrlo lako ostvarili. Prema tome, bilo je ključno da Europska unija uđe u ova pitanja jer se tu odnosilo na nešto što je vezano za temeljne vrijednosti Europske unije kao što je sloboda kretanja ljudi i e, isto tako jedinstveno digitalno tržište to Europska unija gradi. Moramo zapravo raditi na svim ovim pitanjima i vidjeti hoćemo li postići ono što smo htjeli napraviti. To, to znači da se u potpunosti jednog dana ukinu sve dodatne troškove kako bi sve bilo pogodno za potrošače. Hvala i za kraj postavit ćemo pitanje Europskoj komisiji. Tražit ćemo ih da nam kažu što su oni naučili na ovom saslušanju i kakve će biti budućnost roaminga prilikom pripreme za daljnje prijedloge i e, kada, što će dogoditi kada istekne uredba e, o roamingu krajem 2022 a isto tako što povjerenica Malstom radi na međunarodnom planu e, pregovara u okviru VTO-a i Međunarodnom unijom za telekomunikacije. Naime, kako se stvari šaju bilateralno, oni su nam rekli da se roaming treba temeljiti na samim troškovima, a također dali su i savjete svim partnerima u svijetu. E, zanimljivo je bilo čuti prati li gospođa Vestager i dalje e, to pitanje. E, jučer sam razgovarala s glavnim ravnateljem Violom i on je rekao da od 2007. godine kad se prvi put govorilo o roamingu, rekao da je dakle brzina ono što je ključno na ovom području jer brzina kojom se stvari razvijaju je ona koju nismo nikada mogli ti zamisliti. Prije tjedan dana bio sam u Kini i puno se govorilo na temu umjetne inteligencije, dobivanja podataka i to je sve što će biti jako važno na telekomunikacijama. Isto tako moramo puno raditi na izgradnji povjerenja. Antoni Velan i direktor e, iz e, glavne uprave Connect je tu, pa ćemo njemu dati riječi. Hvala lijepa. Ja sa zadovoljstvom mogu reći prvo da nam je drago da sada možemo uzeti riječ i jako nam je drago što smo mogli čuti izravne dokaze e, kao dio procjene ovog procesa u ovom času. Kao što znate, uredba o roamingu predviđa ne samo sveobuhvatno preispitivanje krajem sljedeće godine, već krajem ove godine i prijelazno izvješće koje bi trebalo biti objavljeno do kraja godine i koje sada dovršavamo. Već sada možemo uočiti e, neke bitne stvari. E, neću otkrivati ono što će usvojiti komisija, ali mislim da vam mogu reći da se može očekivati dosljedno sa nekim porukama koje smo danas ovdje čuli. Ako ništa, mi se jako oslanjamo na podatke koje prikuplja Berek, e, koje je zapravo naš značajan partner na ovom području. Mislim da tu nema tajne ako kažem da smatramo da e, opće širenje roaminga kao kod svoje kuće e, da je to nešto e, pozitivno i da je to povećalo potražnju, to brojke potkrepljuju. Prosjek je drugačiji E, jedan operater je naročito mu je eksplodirao broj podataka koji e, prometuje. Ali u svakom slučaju pozitivno je to, e, se to odrazilo za potrošače. Bilo bi jako teško reći da nije bilo pozitivno. Pitanje koje postoje gospodin Tosunovski je jako značajno o, baš svaka uredba o roamingu bila je uvijek vremenski ograničena. E, zašto? Zato što je intervenirano tržište nešto se smatra izuzetnim i jednostavno daje se prilika tržištu da se samo ispraviti ili barem da da dokaze da to pokušava učiniti. Kada nema uredbe, kao što je upravo rekao Jeremy Goffrey, možda postoji razlozi za koje to neće samo učiniti. Ali pogledajmo maksimalne e, cijene e, u veleprodaji i da vidimo i ponaša li se sada tržište bolje ili ne nego što e, u odnosu na ranije. Ono što je također važno kad se govori o veleprodaji i to je većina govornika danas spomenula, a to je e, da se mjerenje troška učini što pouzdanijim mogućim. i drugi operateri zajedno s nama rade da iznaču e, model koji će biti što više insijansiran model troškova na tom tržištu koja će u konačnici biti vezana za trošak samih e, mreža koje se koriste. I to bi trebalo uklopiti, to će biti e, da bi trebalo uklopiti u to veliko preispitivanje koje će se objaviti krajem sljedeće godine. Mislimo da se ne treba E, previše žuriti s time i da ne bi bilo dobro, s obzirom na ograničenost podataka do sada prilikom promatranja maloprodajnih cijena e, na nekim tržištima koji zaista ne reflektiraju stvarno korištenje podataka od strane e, stanovništva u cjelini. Dakle, s time ne bismo trebali žuriti, ne bismo trebali donositi ishitrene zaključke. Jednu stvar e, koja će se pojaviti kako u prijelaznom izvješću i sveobuhvatnoj reviziji sljedeće godine jest vidjeti kako posluju specifični akteri na tržištu, e, kako mobilni mrežni operateri, virtualni mrežni operateri, ali tako isto i oni koji više primaju ili više šalju e, u svom prometu, dakle ili primaju ili šalju više i kako se to odražava na njih. E, Trebali dakle ujednačiti e, taj e, režim ili pak jesu li neke korekcije potrebne. U tom smo smislu i tekako primili na znanje neki od argumenata koje smo danas čuli. Predzadnja stvar e, koju ću reći odnosi se na politiku e, pravičnog e, korištenja, pravičnog korištenja. Mislim da tu trebamo nešto dobro uravnotežiti. Naime, s jedne strane, dijelom su sadašnja pravila složenija nego što bi trebala biti kako bi se zaštitio potrošač i kako bi se vidjelo kakve su varijable ponašanja potrošača na tržištu. E, ponekada se treba točno ispitati koji su tu rizici vezani dakle, za to pravedno korištenje. I na kraj, o, za kraj odgovor gospođi Griffiths na uvijek taj, to tužni tužnu temu Brexita. Za slučaj da ne dođe do sporazuma, e, komisija je izdala takozvane e, bilješke o pripremama, uključujući i onu o telekomunikacijama i ako želite putem tajništva mogu to prosjetiti gospođi Griffiths a za slučaj da se usvoji prijedlog o kojem se sada raspravlja, onda ćemo barem za neko vrijeme imati prijelazno razdoblje koje će biti puno e, više e, normalnije u tom kontekstu. I ako mi dopustite nešto osobno, osobno prijedlog, gospodine Rubik, ja se ne bavim roamingom tako dugo kao vi, ali sam počeo raditi na tome 2010. kada se izrađivala digitalna agenda za Europu i e, kada smo vidjeli e, da su neki bili u šoku kad su e, čuli da bi cijene roaminga bile slične domaćim cijenama do 2015. godine. Ali eto, ponekada se neke želje i ostvare. Hvala, hvala vam. Mislim da je stvarno važno vidjeti da Evropski parlament koji je izravno biran od naših građana čini sve što može. I stvarno ovu dugu priču požrtvovno gura i potiče i bori se za nju, ali to je na kraju krajeva jedna priča o uspjehu jer vidimo koliko je to donijelo našim potrošačima i kad god govorimo o tome šta smo učinili za građane potrošača, roaming se prvi e, nametne i to je prva tema. Dakle, sve o svemu vidite, mi nastavljamo s našim naporima i radom, tražimo stalno bolje rješenja. Razgovarao sam i s povjerenicom Marijom Gabriel, nadležnom, ona je u cijelosti angažirana, a i kao što znamo ono savjetovanje, saslušanje e, nove komisije, novih članova komisije nakon izbora će isto biti vrlo zanimljivo jer ne zanima ko će biti novi povjerenici i šta će oni to učiniti. Da vidimo šta se spremaju. Koliko se sjećam, Nelly Cruz je trebala čak drugi nalet e, da bi kazala sve šta kani o tome, napraviti šta o tome napraviti. A mislim da će čak i u predizbornoj kampanji za nove evropske izbore to biti jako dobra tema da se pokaže koliko se borimo za transparentnu i demokratičnu Europu. Evo, to bi bilo sve za današnji sastanak. Naš sljedeći sastanak će biti 21.11. E, e, e, u poslje podne. A, ne, to je današnji sastanak, pardon. Nego naš sljedeći sastanak će biti 23. studenog 3.12. pardon, poslije podne. A sada završavamo sastanak. Hvala.